Na, osim toga, gospođa Live Viring je od 4. E, svibnja izabrana na mjesto gospodina Debakera. Pozdravljam kolegicu i podsjećam ju da može sudjelovati parlamenta i njegovih tijela sukladno poslovniku. Gospodin Markus Precel je od 1. svibnja 2016 pristupio e, klubu zastupnika ENF. Od kluba zastupnika AD dobio